So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Dakle, dragi kolege i kolegice, krećemo dalje na odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Dakle, na osmu točku dnevnog reda. Prvo ću dati riječ našem izvjestitelju, gospodinu Lukeu. Izvolite, gospodine Luke. Da, Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedatelju, govorit ću njemački. Kao prvo e, dat ću svima malo vremena da se stave slušalice. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni i drugim kolegama na njihovim e, prijedlozima amandmana za moje izvješće. Zahvaljujem im na e, suradničkom duhu. Važno je reći da imamo e, vrlo široki sporazum e, koji ne želimo poremetiti, dakle ne želimo poremetiti e, držište koje dobro funkcionira. I s time na umu moje izvješće se ne bavi zabranom određenih proizvoda na tržištu, nego govori o uvjetima vezano za proizvode koji su izrađeni na takav način da e, imaju koristi od najboljih e, zakonodavnih uvjeta koje možemo imati. Izvješće se bavi s time i mnogi od predloženih amandmana se upravo usredotočuju na taj dio. Postoji široki sporazum u vezi s time da, ne, da govorimo o novom okviru koji se može koristiti za nove proizvode, međutim ne želimo se baviti na proizvodima koji već postoje na tržištu. Ako prođemo kroz ove predložene amandmane, postoje tri glavna pitanja na koja se trebamo usredotočiti. Neka od tih pitanja su prijeporna. Prvo je da se radi o e, granicama između pokrivenih obveznica s jedne strane i, i onoga e, što sam govorio, a to su e, e, europske osigurane obveznice, to je također pokriveni instrument, još jedan europski proizvod koji ima, koji ima povlašteno, povlašteno postupanje. Dakle, radit će se o povlaštenom postupanju, a ne o najvišoj razini povlaštenosti. Postoje e, vrlo različita mišljenja o tome što bi trebalo biti definirano kao europska osigurana obveznica, a što bi trebalo biti definirano kao pokrivene obveznice. Dakle, ovdje moramo e, govoriti o e, gornjim granicama imovine a postoje i druga mišljenja koja uključuju i neke druge ideje. Postoji sporazum da e, krediti za infrastrukturu i ostali krediti bi trebali potpadati pod kategoriju europskih osiguranih obveznica. Dakle, to je nešto o čemu ćemo razgovarati s našim izvjestiteljima u Sijeni. Onda postoje aspekti konkurentnosti na koji način ćemo se baviti sa brodovima koji su povlašteni u SAA, međutim postoje i drugi, druga prijevozna sredstva koja nemaju takvo, takav povlašteni položaj. Dakle, sa stajališta e, konkurentnosti to je neka vrsta narušavanja tržišta koje povlađuje e, brodarstvu a e, pokrivene obveznice za brodarstvo su manje likvidne nego one koje se temelje na državnim obveznicama. I zato je upitno zašto e, e, stopa likvidnosti povlašćuje brodarstvo. Drugo pitanje vezano je za produžetak razdoblja E, posebno kada e, se radi o dospijeću takozvanih e, soft bullets, dakle obveznica. Dakle, moj je prijedlog da dopustimo to, ali da to ograničimo za soft bullets na jednu godinu. Dakle, da ne dođe do, do E, primjene, nasumične primjene od strane izdavatelja, nego da imamo jednu strukturu obveznica soft bullets gdje se zahtijeva odobrenje e, vlasti. S druge strane, te soft bullet obveznice bi trebalo sagledati u svjetlu određenih tržišnih uvjeta. Međutim, to je teško e, definirati e, o kojim se makroekonomskim uvjetima radi. To je gotovo nemoguće učiniti. A onda postoji pitanje da se rizik prenosi od e, izdavatelja na osobe koje e, koriste te obveznice. I konačne, konačno pitanje je vezano za metode evaluacije. E, u amandmanima koji su ovdje predloženi. Mislim da određene tržišne vrijednosti treba uzeti više u obzir. Ja bi bio za, ja bih poduprao ovaj simetrični pristup koji bi se oslonio na tržišnu vrijednost u odnosu na smanjenje kolateralizacije. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala lijepa. Sad idemo na izvjestitelje u sjeni. E, gospodin Darius e, Sorozati, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih zahvalio gospodinu Luki što je pripremio ovo izvješće. Mislim da je ideja da imamo europski okvir za pokrivene obveznice je vrlo dobra ideja. Ovo je tržište koje se brzo razvija i s obzirom da postoje mnoge razlike u nacionalnim, u nacionalnim zakonima, trebamo uložiti napor kako bi ovaj europski okvir bio e, čvršći i učinkovitiji. S druge strane, prihvaćanje opće ideje da radimo na ovom predmetu Mislimo da je možda malo preuranjeno donositi odluke vezane za e, konkretna pitanja u ovom okviru. Zato jer nedostatak, e, imamo nedostatak e, glavnih pozadinskih informacija o funkcioniranju tržišta i posljedice koje bi mogle unijeti promjene koje želimo donijeti. Nemamo Nemamo nikakvu procjenu učinka za e, pokrivene obveznice u Europi, niti kako bi ove promjene mogle utjecati na određene e, segmente tog tržišta. I zato mislim da bismo trebali možda nastaviti raditi na ovom predmetu u suradnji s komisijom i sa e, Europskim nadzornom tijelom za bankarstvo kako bi vidjeli na koji način E, ovo, e, ova regulativa može utjecati na, na e, funkcioniranje tržišta. Zaista volim ovaj primjer, ovaj primjer i pristup izvjestitelja da ne trebamo usklađenje u cijeloj Europskoj uniji, nego da postoje napori kako bi se uspostavila neka načela, neka pravila koja bi se primjenjivala u cijeloj Europskoj uniji, ali bi ostavila opet prostora E, za nacionalna rješenja. To je argument za ovakav pristup, a to je da imamo mnogo slučajeva u nekim nacionalnim e, tržištima pokrivenih obveznica koji su primjenjivali, još uvijek primjenjuju različita rješenja. I ova, ovi segmenti tržišta pokrivenih obveznica su dobro funkcionirali već godinama. Ako nešto dobro funkcionira, onda zaista ne postoji neposredan razlog da to mijenjamo. Ako to želimo mijenjati, onda trebamo čvrste dokaze da će to zaista e, se pokazati e, dobrim i da će promijeniti situaciju od dobre na još bolju. Dakle, to su moje opće primjedbe. Sada ću ići na ove tri točke koje je spomenuo naš izvjestitelj, a prvo je definicija e, pokrivenih obveznica. Za sada nemamo jasnu definiciju, to je istina. I uspostavljena praksa je da e, koristimo direktivu za korištenje obveznica. Gospodin Lukas e, želi rezervirati ovo ime za pokrivene obveznice samo na one pokrivene obveznice koje su u skladu sa e, uredbom 1 do, člankom 1 do 9 uredbe CRR koja smanjuje e, područje primjene za izdavanje pokrivenih obveznica i eliminira iz te kategorije neke pokrivene obveznice koje su izdane u prošlosti i koje su poduprijele e, različite kategorije imovine nego one koje su spomenute u člancima 1 do 9. Ja se slažem sa gospodinom Lukom da e, trebamo da imamo različite razine rizika vezane za različite kategorije imovine i zato ne bismo smjeli samo kao primjer ne bismo smjeli e, ujednačiti pokrivene obveznice vezane za e, zajmove iz brodarstva i dugove, državne dugove. Dakle, oni koji su likvidni u vezi sa brodarstvom nisu e, toliko dobri kao e, državni dug ili e, zajmovi za hipoteke. Još uvijek možemo o tome raspravljati. Međutim, brodovi i ostala imovina koja se koristi u nekim zemljama E, da ona bude uključena e, u taj skup obveznica kao rezidencijalne obveznice u Francuskoj ili javno-privatno partnerstvo u nekim drugim zemljama. E, ti segmenti tržišta su dobro funkcionirali i dobro funkcioniraju i zato trebamo naći jedno rješenje koje neće koje neće biti štetno, a koje će u isto vrijeme uzeti u obzir rizik i raditi djelotvorno. Dakle, gospodin Lukas predlaže pokrivene obveznice, to bi bile premium obveznice i onda bi bile one koje su u e, skladu sa e, e, uredbom o, uredbom o kapitalnim zahtjevima međutim e, e, isto tako će postojati i europske osigurane obveznice. Dakle, e, zapravo govorimo ovdje o tri kategorije pokrivenih obveznica. Prve bi bile premium pokrivene obveznice, koje predlaže gospodin Luka, druge bi bile pokrivene obveznice koje su sada definirane i koje se primjenjuju u prakse, a sve ostale koje su u skladu sa uredbom bi bile europske osigurane obveznice. Dvije riječi o onome što je rečeno. Dakle, kada se radi o e, produženju dospjeća, mislim da e, produživanje dospjeća ne prebacuje rizik od e, izdavača do izdavatelja na, na ulagača. Dakle, ja bih volio imati više ovih općih produžetaka, a kada se radi o metodama evaluacije, kada se radi o evaluaciji e, vrijednosti e, neke imovine, imamo različite prakse u različitim zemljama i vjerojatno bismo te metode trebali ostaviti jednostavno nacionalnom zakonodavstvu. Hvala, želim vas podsjetiti da već kasnimo s našim sastankom jer je prethodni sastanak bio dulji, ali ne možemo sve produžiti iako je ovo izuzetno važno. Idemo sada na SD Afrit Sant, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim e, na početku zahvaliti našem izvjestitelju na njegovom suradničkom pristupu i na e, poslu koji je učinio kako bi pronašao e, kompromis i ponovno preuredio tekst. Mislimo da europski okvir treba biti ograničen na jedan pristup koji se temelji na načelima i kao što smo rekli e, na temelju jednog sustava koji do sada dobro radi i da ga ne trebamo narušiti. Mi e, zaista, zaista bismo željeli jedan lagani pristup, uvođenje jednog zakonodavstva koji se nadograđuje na ono što postoji do sada i s obzirom da sektor dobro funkcionira, mislim da ne bismo trebali ovdje uvoditi nova pravila koja idu dalje od onoga što je tržište do sada postiglo. Mislim da bi e, krajnji kompromis trebao biti ono što je dobro funkcioniralo na tržištu, moralo bi e, sada e, poduprijeti pravila igre, ali na europskoj razini. Dakle, moramo se osloniti na praksu koja je bila uspješna do sada. Što se tiče samih amandmana, ja sam samo podnio dva amandmana u vezi s onim što se već raspravljalo ka, e, prvo je šira definicija pokrivenih obveznica. Mislim da sve pokrivene obveznice moraju biti e, u skladu sa korištenjem a da te pokrivene obveznice koje su u skladu sa CRR-om bi dobile e, preferencijalno postupanje za rizik. Ali ono što je bila pokrivena obveznica treba ostati pokrivena obveznica, a ne da se ona sada e, na neki način e, demovira na, na nižu razinu. Neću povezati definiciju e, pokrivenih obveznica sa uredbom o kapitalnim zahtjevima kao što je naš izvjestitelj e, predložio, jer kapitalni zahtjevi se mogu promijeniti i to bi moglo negativno utjecati na izdavatelje. U stvari komisija je upravo objavila studiju koja upravo ide u ovom smjeru. Dakle, smjer da imamo pokrivene obveznice koje su e, definirane u smislu e, ts a To znači da pokrivene obveznice bi još uvijek bile podložne Bejlinu. Kada se radi o malim i srednjim e, poduzećima i zajmovima, svjestan sam da izvjestitelj ima problema s time, on smatra da to ne bi trebalo e, podlijegati e, pokrivenim obveznicama, iako se to do neke mjere već uvelo. Mislim da donekle ima pravo, međutim, trebamo dopustiti komisiji da donese e, završnu odluku. Jer, s obzirom na ono što je predloženo, možemo E, možemo reći da, da imamo tu zabrinutost, ali možemo to ostaviti otvorenim za sada. Možda se to neće dopasti izvjestitelju. I konačno kad se radi o dospjeću, shvaćam da produženje dospjeća treba biti ograničeno i e, nediskreciono. Dakle, samo e, hard bullet obveznice su sada e, vrlo rijetke kao Njemačka, Luksemburg e, i Španjolska. Međutim, situacija se mijenja u tim zemljama, u svim drugim jurisdikcijama, takozvani soft bullet obveznice se ne koriste i zato bismo željeli da se pokrivene obveznice E, promijene e, i da ne postoje razlike između jedne i druge države članice. Znam da postoje zajmovi za, e, za stanovanje u Francuskoj. Međutim, to nisu hipoteke. Međutim, ne mogu to podržati, zato što ako je praksa u Francuskoj bila 30% tržišta, ako je to dobro do sada funkcioniralo, zašto to trebamo mijenjati? To je uvijek ono što kažem. Ako nešto dobro funkcionira, mi to prihvaćamo. I to je posebna karakteristika francuskog tržišta i mislim da ne bismo e, trebali mijenjati to na tržištu. Ako tržište dobro funkcionira, treba ići dalje na taj način, bez prejudiciranja vrlo dobrih e, rješenja koje daje izvjestitelj. I konačno postoje određeni amandmani opet vezano za koja imovina može biti uključena u skup za pokriće. Dakle, brodovi su do sada dobro funkcionirali, možda se radi o 5% tržišta, međutim nema problema. Zašto trebamo reći da postoje problemi da imamo e, pokrivene obveznice iz brodarstva koje nisu u redu? Hvala. Hvala vam lijepa. E, Evo čujem e, da kolegica nije ovdje, ali ima zamjenu gospodina Virnik. Da, hvala. Ispričavam se u ime Kore koja ne može danas ovdje biti zbog nekih drugih obaveza. Zahvaljujem e, izvjestitelju na E, izvješću i zahvaljuje na kompromisnim amandmanima u kojem su uzeti u obzir neki njezini amandmani. Iznimno je važno uzeti u obzir da tržište pokrivenih obveznica u ovom trenutku dobro funkcionira diljem Europske unije. U Nizozemskoj je 2015. godine stupila na snagu e, sveobuhvatna revizija ovoga područja. Važno je vidjeti je li moguće e, postići još još integriraniji europski okvir za pokrivene obveznice koji bi se temeljio na najboljoj praksi e, koju je izradilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo koje je objavilo 2000 i 2015. svoje, e, svoje izvješće. Dakle, taj okvir treba se temeljiti na najboljoj praksi i uzeti u obzir postojeće nacionalne režime bez da onemogućava njihovo djelovanje. Treba uzeti u obzir posebnosti svake posebne jurisdikcije i omogućiti odgovarajuću e, stopu fleksibilnosti Također treba izbjeći nepotrebne upravne, e, nepotrebna upravna opterećenja. Kada je riječ o pojmu europskih osiguranih e, obveznica koje predlaže izvjestitelj, e, kolegica se pita bi li možda trebalo od komisije zatražiti da napravi odgovarajuću analizu učinka. Tako bismo mogli vidjeti bili uvođenje europskih osiguranih obveznica u istinu e, dalo odgovarajući doprinos i e, ne bi li štetilo tradicionalnom tržištu e, pokrivenih obveznica. Izvjestiteljica e, koja je predstavnica Aldea raduje se daljnjem radu na ovoj temi. Hvala vam lijepa i sada izvjestitelj koji predstavlja klub GUE. Izvolite. Hvala, nastojat ću govoriti biti veoma kratko, ne želim ponavljati neke stvari, želim zahvaliti izvjestitelju na radu koji je uložio u ovu temu. Mislim da je ovo veoma konzervativan pristup temi pokrivenih obveznica. E, pokrivene obveznice dobro funkcioniraju i taj sustav mora i nastaviti funkcionirati. Međutim, Pomalo nas brine osmišljavanje nove vrste obveznica koje bi navodno bile europske e, obveznice, nazivaju se europske osiguranim obveznicima. E, čini se da je to neki hibrid između sekuritizacije i pokrivenih obveznica. čini se da se tu nastoji uvesti neka europska sigurnosna etiketa koju bi tržište moglo smatrati dodatnim jamstvom, ali zapravo taj naziv ne odgovara prirodi samog proizvoda i riziku koji taj proizvod sa sobom nosi. Dakle, postoje određene razlike u mišljenjima, no e, spremni smo nastaviti raditi na iznalaženju kompromisnih rješenja. Ako bi taj proizvod, e, odnosno taj prijedlog omogućio da e, tržište pokrivenih obveznica nastavi funkcionirati kako funkcionira sada, mislimo da bi to bio ispravan pristup. Hvala vam lijepo i sada predstavnik kluba Zelenih. Zahvaljujem predsjedatelju, govorit ću veoma kratko prije svega. Zahvaljujem kolegama na sjajnom radu koji su napravili. Zahvaljujem prije svega izvjestitelju. Teme, e, slažemo se sa temeljnim postavkama iz ovoga izvješća. E, dakle, slažemo se da ovo tržište općenito govoreći dobro funkcionira. Moramo biti oprezni da ne napravimo veću štetu nego korist. No, dakako ima smisla i kad je riječ o pokrivenim obveznicama da promičemo jedinstveno tržište kapitala. I u tom smislu predlaže se čitav niz mjera koje idu e, upravo za tim ciljem. Povrh toga željeli bismo reći kako je važno da ako želimo veću harmonizaciju na razini Europske unije moramo biti oprezni e, i raditi na tome da se općeniti standard povisi, a ne da se zajednički standard e, snižava. E, to su općenite napomene, a postoje i neke pojedinosti gdje su pitanja i dalje otvorena. Recimo, mi se slažemo s izvjestiteljem da ovdje postoji neravnoteža, odnosno da postoje određene povlastice za brodarstvo. To nije nužno najsigurnije područje, ali općenito možemo reći da je riječ o narušavanju tržišne utakmice prijedlog Aldea da komisija napravi procjenu učinka e, po mom mišljenju ima smisla. Mogli bismo se dogovoriti kako bi to točno trebalo učiniti. Druga tema je procjena tržišnih cijena. To je nešto što nije napravljeno u ovom području. Dakle, često to dovodi do toga da proizvod bude skuplji, da se izazove veća birokracija i e, veće, više e, potrebnih e, postupanja na tržištu pa se postavlja pitanje koji bi tu bio cilj. Nije li cilj da se zapravo u izračun uključe različite tržišne cijene. Ja mislim da to nije ono što bismo trebali učiniti. Općenito govoreći, mislim da ćemo doći do dobro kompromisnog prijedloga. Hvala vam lijepo i sada predstavnik FDD-a nije ovdje, zatim e, predstavnik e, posljednjeg kluba za danas, e, gospodin Anemans. Hvala vam lijepa. Govorit ću nizozemski. Kada pogledam nacrt vašega izvješća, moram reći da bih htio podržati vaš prijedlog kada je riječ o definiciji, transparentnosti. Mi bismo se založili za jedan drugčiji pristup, no dali smo amandmane koji su ugrađeni u kompromis, no čini mi se zapravo da se ovdje krećemo u smjeru miješanja e, Europske komisije u pitanje tržišta, e, unije tržišta kapitala. Dakle, mislim da ovdje idemo u smjeru kompromisa koji će se miješati u područje nacionalnog zakonodavstva i nadalje čini se da se udaljavamo od prethodnog izvješća. Mi ćemo to pomno pratiti, no ovakav nacrt izvješća, dakle prvobitni nacrt izvješća bio nam je prihvatljiv, a sada sa ovim kompromisnim amandmanima bojim se da idemo u krivom smjeru. E, gospođa Prevanš e, Berez, međutim moram vas ograničiti na doista dvije minute jer prevoditelji su nam na raspolaganju samo do 12.30. Hvala lijepa. Puno toga smo već čuli, ali ja bih se ovdje osvrnula na tri točke. E, ne možemo krenuti od toga da moramo održati e, tržište na temelju mjesta gdje on dobro funkcionira i istovremeno e, pokušati izmijeniti modele sa onih tržišta s kojih ne dolazi sam izvjestitelj. Gospodin Rozati je o tome govorio, a zatim e, e, sustav e, kaucija koji, i jamstava koji dolazi s tržišta koje jako dobro poznajem je uvijek bio dobar i treba ga održati. Što se pak tiče suverenog, odnosno državnog duga, državni e, dug se ne smije još više zakomplicirati nego li što je to sada slučaj. A e, nadalje još dijelim i pitanje e, Svena Gigolta hoćemo li s nominalne vrijednosti prijeći na tržišnu vrijednost to je jednostavno školski primjer nečega gdje bi studija utjecaja bila dobrodošla. Izvjestelj je govorio o tome kakva je situacija za slučaj rasta, ali nije govorio o tome što ako se situacija na tržištu promijeni i što bi e, dovelo za slučaj da se promijeni ovakva e, referentna vrijednost. A hvala vam sada dajem riječ predstavniku komisije, gospodinu Olivijeu Mileronu. Hvala vam lijepo, zahvalni smo uvelike na nacrtu izvješća Europskog parlamenta koji s kojim Europski parlament sudjeluje u ovoj raspravi o pokrivenim obveznicama. Dakle, u tom izvješću govori se o prednostima od usklađivanja u ovom području, međutim također se traži da se ne naruši nacionalne modele kada je riječ o pokrivenim obveznicama i njihovu funkcionalnost. Komisija sada razmatra mogućnost usklađivanja koje bi se temeljio na načelima i koje bi omogućilo nadogradnju dobro funkcionirajućih nacionalnih sustava. Uzet ćemo u obzir izvješće Europskog parlamenta, a svoju namjeru ćemo e, izraziti u sklopu srednjoročne revizije e, koju ćemo objaviti sljedećega tjedna. Danas imamo e, dvije Um, dva razreda um, um, pokrivenih obveznica uh, od kojih jedne odgovaraju onome što predviđa CRR. Uh, dakle, ta mogućnost sa dva razreda omogućava nam da imamo najviši stupanj bonitetne uh, zaštite za jednu razinu a s druge strane postoji još uvijek priznanje tog instrumenta kao pokrivene obveznice i to je ono što se koristi kao instrument za upravljanje e, jednakošću banaka, koristi se u sklopu socijalnih sustava i slično. U našoj srednjoročnoj reviziji razmotrit ćemo i mogućnost uvođenja predloženog novog instrumenta europske osigurane obveznice i na koji način bi taj instrument mogao djelovati na postojećem tržištu. E, ovdje se u ovom izvješću govori i o takozvanom e, soft bullet ustroju. E, dakle, kada je riječ o takvim instrumentima, oni se koriste u slučaju potrebe postizanja odgovarajuće likvidnosti i slično, recimo u otežanim uvjetima na tržištu. E, iako se ovakvi instrumenti uvelike koriste, a nisu regulirani, mi bismo podupreli E, ugrađivanje tih elemenata u čvrsti okvir koji se tiče pokrivenih obveznica. Evo u zaključku reći ću samo da uvelik smo zahvalni na izvješću Europskog parlamenta i na današnjoj raspravi. E, mi ćemo vas obavijestiti namjeravamo li predložiti zakonodavni prijedlog ili ne. Ako se za to odlučimo, bit ćemo oprezni kako ne bismo narušili stanje na e, trenutačnom tržištu pokrivenih obveznica obveznica. Hvala vam lijepo i na kraju riječ ponovno ima izvjestitelj za e, kratke napomene. Hvala vam lijepo, govorit ću engleskim jezikom kao što je govorila i većina prethodnih govornika. Zahvaljujem svima na njihovim napomenama, na ovoj raspravi, na izloženim prijedlozima. Na kraju ću samo prokomentirati nekoliko pitanja koja su spomenuta. Kao prvo, gospodin Rozati predlaže E, pristup koji se temelji na tri razine. Ja mislim da je to možda razumni kompromis vezan uz ovo pitanje, jer kao što je E, govornik iz komisije upravo rekao, u ovom trenutku imamo dva stupnja, a jedno i drugo nazivamo pokrivenim obveznicama, dakle semantički ne razlikujemo ta dva stupnja, što naravno može izazvati određene nejasnoće, pa bi možda imalo smisla e, primijeniti ovaj predloženi pristup. Kad je riječ o CRR-u, odnosno uredbi o kapitalnim zahtjevima, ja sam samo spomenuo brodarstvo i mogućnost da ga se isključi iz preferencijalnog tretmana. E, mnoge, mnogi činjenični argumenti idu u prilog e, tome. Zatim predložio sam jedan e, amandman, no nije uključen u kompromise o kojima ovdje govorimo. Svjestan sam sustava e, rezidencijalnih jamstava koji postoji u Francuskoj, no odlučio sam se za pristup koji predlaže Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo koji omogućava odgovarajuće e, hipotekarna e, jamstva u slučaju da dođe do nesolventnosti. Dakle, moja namjera nije ni na koji način da um, uklonim jamstva, um, već sam samo iznio prijedlog koji je u skladu sa prijedlogom Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Zatim što se tiče ovih takozvanih soft bulita, oni postoje na tržištu već čitav niz godina. Postoji argument da kažemo, evo dobro, to je do sad dobro funkcioniralo, pa zašto bismo se sad, um, zašto bismo nešto mijenjali. Pa gledajte, 2007. godine mogli smo također reći evo bankovna vrijednosnice dobro funkcioniraju pa zašto bismo nešto mijenjali. Međutim, znamo da su nastupili problemi i tu bismo mogli imati probleme. To može biti jedan od sistemskih rizika e, koje bismo trebali riješiti u našem zakonodavstvu. Dakle, u ovom izvješću ja bih zapravo htio veoma jasno odrediti koji dužnički instrumenti, odnosno koje pokrivene obveznice zaslužuju i e, traže e, određeni preferencijalni tretman u našem zakonodavstvu. Dakle, tu se postavlja pitanje e, treba li rok dospjeća e, biti takav da ga se može produžiti ovisno o gospodarskim okolnostima. To je sasvim sigurno nešto o čemu trebamo još razgovarati na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Mene naravno brinu one e, sistemske važnosti i gospodin Busati je spomenuo jednu temu. Slažem se to je dobar način da se razmotre kontroverzna pitanja. Ovo izvješće nije zakonodavno izvješće, u tom smislu mi ovdje ne uređujemo određene stvari koje će se rješavati zakonodavstvom, već iznosimo određene stvari koje izazivaju zabrinutost. I sasvim sigurno možemo zatražiti tu ocjenu učinka. Ja mislim da ovdje nije žurno da se donosi neki zakonodavni prijedlog, već samo moramo biti svjesni stanja na tržištu, osobito kada se to stanje mijenja. I na kraju, kada je riječ o takozvanim ESN-ovima, dakle europskim osiguranim obveznicama, ja mislim da je to prilika za poduzetnike koji nastoje financirati svoje ulagačke projekte, a u ovom trenutku za tu svrhu ne mogu iskoristiti određene institucionalne aranžmane koje su koristili za neke druge projekte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 Dakle, sama sekuritizacija možda bi ih dovela u nepovoljni položaj i ove europske osigurane obveznice možda bi mogle e, biti korisne poduzetnicima koji nemaju uvjete za pokrivene obveznice. Pa zašto im onda ne bismo ponudili e, mogućnost da e, iskoriste određene institucije koje postoje. No, evo, s obzirom da nam je vrijeme isteklo, mislim da sada moram otići na sastanak izvjestitelja nedjelja u smjeni. Hvala vam lijepo, tako je, danas popodne možete nastaviti na sastanku izvjestitelja u sjeni, a za tu svrhu neće vam biti potrebni prevoditelji. Sada prevoditeljima zahvaljujem što su se zadržali e, duže. E, nemam ništa više na e, na dnevnom redu. Sljedeći sastanak biti će 8. lipnja. Hvala vam.